izvješću gospodina Dejonga, Jonga, nadzor registra i sastav stručnih skupina komisije. A sada molim izvjestitelja gospodina De Jonga da uzme riječ na četiri minute. Izvolite. Hvala najljepša. Stručne skupine u komisiji moraju biti uravnotežene, a vidjeli smo što se desilo za vrijeme Dieselgate-a. Stručna skupina zadužena za ovo pitanje je bila sastavljena od predstavnika automobilske industrije. Komisija plaća te stručnjake i ne uzima u obzir e, mišljenje nevladinih organizacija koje se bave okolišem. A e, već godinu godinama Europski parlament e, inzistira na činjenici da e, zastupljenost lobija ne smije biti pretjerana u stručnim skupinama. Sasvim je jasno da e, kada se koriste javni fondovi te stručne skupine moraju biti uravnotežene. To smo rekli čak i u prethodnom sazivu Europskog parlamenta. Nakon europskih izbora 2014. godine shvatili smo da Europska komisija smatra da je na nama da kažemo koje stručne skupine nisu uravnotežene kako bi komisija reagirala, ali mislim da na ovaj način reagiramo naopako. Zapravo tajništvo komisije je e, trebalo za imati osobu koja će biti nadležna za e, poštovanje e, pravilnika i e, sastav radnih, odnosno stručnih skupina. Na komisiji je da ispravi sve manjkavosti. Mi smo na odboru za proračun naručili jednu studiju na koju smo vidjeli da postoji e, nedostatak transparentnosti i neuravnoteženo. E, tu jednostavno se nije uzimao u obzir niti zapisnik, niti manjinska mišljenja. Stoga je zatraženo od komisije da revidira svoj e, pravilnik, to je bilo pozitivno, ali ono što nije pozitivno je da ni formalno ni neformalno se nisu konzultirali s nama. Komisija je naravno e, svjesna e, našeg stajališta, zato i jesmo odlučili izraditi ovo izvješće. Ja sam E, izradio ovo izvješće, izvješće, jedno radno izvješće na koje je komisija reagirala u pisanom obliku. E, također smo bili u kontaktu s potpredsjednikom e, gospodinom Timmermansom, ali smo ipak primijetili da u novim pravilima komisija nije uzela u obzir naše mišljenje. Zato jesmo izradili ovo novo izvješće. Želimo da se definiraju interesi koje komisija želi zastupati u stručnim skupinama i također treba e, postići ravnotežu u tim skupinama. Također mora postojati i sustav koji će omogućiti e, žalbu na odluke stručnih skupina. Četiri, e, što se tiče troškova, putnih troškova i troškova smještaja, tu je potrebna veća transparentnost. Ovdje naročito mislimo na one tvrtke koje moraju zaposliti osobu koja mora putovati negdje kako bi sudjelovala u radu stručne skupine. Zatim tražimo da se uključe i nevladine organizacije, a također tražimo da osim u slučaju da postoji većina članova koji su protiv toga da se objave zapisnici sa stručnih skupina. I također smo zatražili da se izbjegne bilo kakav sukob interesa kod e, osoba koje zastupaju različite interese i e, da postoji e, tijelo koje će vršiti nadzor nad radom ovih stručnih e, skupina. Ja se iskreno nadam da će nakon mišljenja odbora za proračun komisija razmisliti dobro o ovome i da će donijeti nova pravila prije pet 1.7. E, ove godine. Komisija kaže da se želi držati pravila, pa je molimo da nam to i dokaže. Prelazimo na spontanu javnu za riječ. Gospodin Marijas. Hvala, gospođo predsjedavajuća nedostatak e, transparentnosti i neuravnotežen sastav stručnih skupina komisije su problemi na koje smo ukazali komisiji. A mislim da je upravo to ono što dovodi do nepovjerenja naših građana prema institucijama. Zbog toga je nužno reformirati sustav imenovanja stručnih e, skupina u komisiji kako bi one bile uravnotežene. Od 2016. godine komisija je najavila e, nova pravila uz E, javni natječaj i e, transparentno imenovanje osoba koje rade u stručnim skupinama, no međutim ta transparentnost još uvijek nije dovoljna. Zato mislimo da komisija treba točno reći na koji način misli e, promovirati zastupljenost manjina u stručnim skupinama. Hvala, gospođa Konečna.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 tražiti od komisije da se transparentnije ponaša prema europskim građanima. Zašto to ne stoji u dokumentu komisije? Mi komisiji predbacujemo to što nije organizirala javne konzultacije. Mi smo ti komamo ukazali na to da je važno pridržavati se različitih e, dijelova ugovora i uzeti u opciju socijalne partnere i sve dionike zruštva. društva sutra ne bismo više mali raspravljati o velikim odlukama da komisija to radi, a onda to što me želim zahvaliti kolegice na dobrom izvješću. Hvala, gospođo povjerenice, imate riječ, izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Poštovani zastupnici, Najprije se želim zahvaliti e, izvjestitelju, gospodinu De Jongu, na e, ovom izvješću. Ovo predstavlja jednu jako važnu temu i mislim da se e, svi slažemo da ovdje spominjete aspekte koji su jako važni za legitimitet savjetodavnih i stručnih skupina. Komisija je zaista uzela u obzir način na koji se imenuju članovi stručnih skupina jer su te skupine skupštine one koje donose važne političke odluke i mi nastavljamo nadzirati rad ovih skupina na potpuno transparentan i odgovoran način kao što ste to i tražili od nas. Želim samo naglasiti e, jedan temeljni aspekt. Stručne skupine daju važan doprinos Europskoj komisiji na mnogim različitim područjima. Neka od njih su jako stručna i specijalizirana. Ali ne smijemo zaboraviti da bez obzira na savjet e, koji dobijemo od stručnih skupina, to ostaje samo savjet. Kakav god bio taj savjet, e, odgovornost za donošenje bilo kakve odluke ili mjere je samo na komisiji. Kada je ova komisija stupila na snagu, odlučila je revidirati pravila za osnivanje stručnih skupina kako bi ta pravila bila transparentnija i odgovornija. Prije usvajanje e, niza novih pravila konzultirali smo se sa ovim parlamentom, europskim pravobraniteljem i organizacijama civilnog društva. Nakon četiri godine konzultacija i intenzivnih priprema komisija je usvojila nova pravila u svibnju prošle godine. Mi smatramo da su ova nova pravila koja su pravno obvezujuća za sve službe Europske komisije, pravila koja će značajno poboljšati upravljanje, ravnotežu i transparentnost u stručnim skupinama. Također smatramo da je ovo pozitivan odgovor na mnoge sugestije koje smo dobili od ovog doma i europskog pravobranitelja. Daću vam samo nekoliko konkretnih primjera. Nova pravila e, su ponovno potvrdila obećanje komisije da e, ima uravnotežen sastav stručnih skupina. Komisijne službe moraju učiniti sve što je u njihovoj moći da uspostave e, naj uravnoteženiji sastav stručnih skupina, naravno ne matematički govoreći jer je to teško postići, ali govorimo o maksimalnoj ravnoteži koja je moguće postići u odnosu na e, stručnost, e, spol e, i geografsko podrijetlo. Također komisija se zalaže za veću transparentnost. Sada imamo novi registar za stručne skupine. Ovaj registar je javno dostupan i u njemu možete naći točnije informacije informacije o svim temama o kojima stručne skupine raspravljaju. Europska komisija će također objavljivati e, javne pozive e, za teme o kojima će raspravljati e, stručne skupine, a to je jedan od glavnih napredaka ove revizije i to je od nas parlament i tražio. A odabir članova je u potpunosti inkluzivan i transparentan što doprinosi ravnoteži stručnih skupina. Zatim, registriranje u registru transparentnosti je preduvjet za organizacije dioničara kako bi bili imenovani za člana stručne skupine, što znači da e, će postojati potpuna transparentnost što se tiče interesa koje se zastupaju u stručnim skupinama. Svaki dokument koji sačini ova stručna skupina će biti u registru, također ćemo na raspolaganju imati i zapisnik E, sastanaka radnih skupina, a stručne skupine mogu čak i svoje sastanke održavati javno ukoliko to odluče. Na kraju još smo e, dodali i strožija pravila kako bi se izbjegao sukob interesa. Stručnjaci se mogu imenovati samo na temelju e, detaljne procjene o nepostojanju sukobu interesa temeljeći se na izjavu koju ovi stručnjaci daju. Komisija zaključi da ne postoji sukob interesa, tek tada može imenovati tu osobu kao člana stručne skupine. A sve ove deklaracije se objavljuju u javnom registru stručne skupine. Dakle, radi se o strožim pravilima koja smo usvojili kako bismo e, vam pokazali da dijelimo iste ciljeve i u komisiji i u ovom domu. Želimo imati transparentnije, odgovornije i bolje funkcionirajuće stručne skupine. Europska komisija će strogo primjenjivati ova nova pravila, a mi znamo da ćete vi e, usko pratiti naš rad. Mi smo otvoreni za budući e, dijalog e, kako bismo još više poboljšali dobro funkcioniranje ovih stručnih skupina.